vijeća dajem riječ gospođi Enis Plešar. Ja sam pozvao i predsjednika vijeća gospodina Tuska na današnje zasjedanje kao i premijera gospodina Rutea, međutim to nimalo ne umanjuje naše poštovanje prema vama gospođo Plešar, koja danas ovdje eh, govorite u ime vijeća. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, e, hvala vam. E, uvaženi zastupnici i e, gospodo povjerenici, 23. lipnja 2016. bit će zapamćen u povijesti kao dan na koji je većina britanskih birača izrazila želju da napusti Europsku uniju. Nastavno na ovaj rezultat koji mi poštujemo, moramo iskazati duboko, duboko žaljenje. Međutim, istodobno smo odlučni u tome da pokažemo jedinstvo u našem odgovoru. Međutim, moram istaknuti činjenicu da ja danas ovdje predstavljam puno vijeće svih 28 članova. Sve dok se ne dovrši izlazak Ujedinjene kraljevine, Ujedinjena kraljevina bit će članica vijeća sa svim pravima i obvezama koje iz toga proizlaze. Ujedinjena kraljevina bila je uvaženi i poštovani član Europske unije od 73. godine. Surađivala je s državama članicama i institucijama na izgradnji i jačanju sigurne i bogate Europe. Ishod ovog referenduma značajan je događaj u povijesti. Međutim, povijest i zemljopis se ne mogu promijeniti. Ujedinjena kraljevina jest i uvijek će biti europska nacija dijelimo iste vrijednosti, gajimo iste nade i nastavit ćemo surađivati kao partneri i saveznici. Drugim riječima, u interesu će svih nas biti da osiguramo da budući odnosi budu konstruktivni i na uzajemnu dobrobit. Ovdje moram biti potpuno jasna. Nitko nitko neće profitirati od eh, produljenog eh, razdoblja neriješenog eh, stanja. Mi očekujemo da ćemo uskoro dobiti vijesti iz Londona, a istodobno moramo dopustiti Ujedinjenoj kraljevini određeno vrijeme da se oporavi i da donese potrebne odluke kako bismo doista mogli krenuti korak dalje. Drugim riječima, razum mora prevladati. Gospodine predsjedniče, od e, uspostave 57. Europska unija je prešla dug put, ujedinila je Europu i dovela dugo produženo razdoblje blagostanja i mira. E, bili smo pokretač i povezivali ljude Europe bez obzira na razlike. Nikada u modernoj povijesti nismo imali toliko slobode i toliko bogatstva i toliku razinu stabilnosti u Europi. Zašto e, su ljudi žrtvovali vlastite živote u Ukrajini noseći zastavu Europske unije? Zašto ljudi u Africi napuštaju svoje domove ili skiraju vlastiti život kako bi došli do naših obala? Radi se o temeljnim slobodama i pravima koje djeluju kao nadahnuće. I radi se o obećanju da ako date sve od sebe, onda doista možete uspjeti, a ako ne uspijete, nećete biti odbačeni. Sve su ovo postignuća zbog kojih možemo biti ponosni. Međutim, ništa nije nepovratno i ništa nije neumitno. Ovaj šok Eh, od referenduma može biti poziv na buđenje svima nama. Sviđalo se to nama ili ne, eh, raspoloženje eh, većine britanskih birača je nešto što je prisutno i u nekim drugim državama članicama i zato moramo uložiti veći trud, raditi na većoj učinkovitosti i većoj uvjerljivosti Europske unije. Potpuno je jasno da u globaliziranom svijetu Europa je suočena s velikim izazovima. Da, treba nam Europska unija koja kontrolira granice i migracije. Treba nam Europska unija koja osigurava ekonomske mogućnosti za sve svoje građane. Europska unija e, koja se uspješno nosi s opasnostima i prijetnjama. Treba nam Europska unija koja se ne percipira kao prijetnja nacionalnom identitetu, nego nastavak nacionalnog identiteta. Europska unija koja se ne doživljava kao birokratski konstrukt, nego netko ko omogućava e, razvoj. Niti jedna nacija ne može se izolirati u današnjem globaliziranom svijetu punom previranja. Moramo se nositi s ovim previranjima jer u protivnom će ovo područje stabilnosti i mira biti izloženo rizicima od raspada, a nećemo moći kriviti nikog drugog nego sami sebe. Gospodine predsjedniče, moramo biti jedinstveni zbog geopolitičkih tenzija koje se šire, a možda će se i povećati. Treba nam jedinstvo jer postoje e, dodatne prijednje. Treba nam e, jedinstvo e, kako bismo se nosili sa priljevima migranata koji dolaze na ovaj kontinent. I moram biti potpuno jasna, niti jedna zemlja ne može se sama nositi s ovim izazovima. Ti su izazovi naprosto suviše složeni. I točno je, dio izazova je i na domaćem terenu. Potrebno je uvjeriti naše građane da je jedinstvo najbolji izbor. Međutim, lijepe riječi i zaključci neće biti dovoljni. E, moramo to pokazati dijelima. Jer prijetnja od rasjepkanosti je nešto s čime smo svi suočeni i stoga moramo poduzeti konkretne mjere. Nema potrebe postupati fatalistički. Zajedno možemo biti snažni i zajedno smo najbolji advokati za vrijednosti koje njegujemo. Vladavina prava, sloboda, demokracija, e, gospodarstvo koje se temelji na slobodnom tržištu. Ali doista će to biti veliki izazov e, nositi se sa svim ovim zadacima. Gospodine predsjedniče, ishod referenduma e, doveo nas je u nezapamćenu situaciju. Mnogi u Ujedinoj kraljevini i drugim državama članicama osjećaju nesigurnost što se tiče implikacija. U interesu je svih da bude potpuno jasno što će se dalje događati. Istodobno moramo voditi računa o pravilima koja postoje što se tiče e, redovnih postupaka. Kao što znamo, u članku 50. definira se postupak koji se primjenjuje u slučaju da neka država članica odluči napustiti Europsku uniju. Europska unija spremna je brzo pokrenuti pregovore. Međutim, na vladi Ujedinjene kraljevine i ni na kome drugom je da aktivira članak 50. A pregovori mogu početi samo nakon što dobijemo obavijest o tome. U međuvremenu moramo odraditi određene poslove. Naravno, ishod e, ovog referenduma ne znači da prijetnje i izazovi s kojima smo suočeni, da su oni jednom nestali. Niti to znači da će svaka nacija bolje proći ako bude postupala samostalno, a ne kao dio cjeline. Naprotiv, ako Ujedinjena kraljevina odluči napustiti Uniju, Unija sa 27 država članica radit će dalje. Zajednički ćemo se nositi sa e, zajedničkim izazovima, raditi na rastu, povećanju blagostanja i osiguranju e, sigurnosti i stabilnosti za naše građane. To je ono što europski građani od nas očekuju i to s pravom. Institucionalne rasprave o izmjenama e, ugovora su zapravo raj za odvjetnike, pravnike. Međutim, to nije nešto što građani žele. I stoga moramo uložiti trud i poduzeti sve mjere koje su nam na raspolaganju. A naravno, neće uvijek biti lako dogovoriti se što trebamo učiniti. E, nema dvojbe da je to veliki izazov e, ostvariti uspješnu suradnju. Međutim, ako to ne učinimo, e, izložit ćemo riziku blagostanje i dobrobit, a to bi bilo nemarno. Europsko vijeće sastaće se za nekoliko sati. Jasno vam je da ne mogu prejudicirati odluke Europskog vijeća, drugim riječima ne mogu detaljno govoriti o daljnim koracima. Međutim, pažljivo ću slušati vašu raspravu. Vi, gospodine Šulc, imat ćete mogućnost eh, obratiti se članovima vijeća danas popodne kada se s njima sastanete, a e, isto tako ćete s njima podijeliti e, rezultate rasprave i rezoluciju koju ćete donijeti danas. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. A sada u ime Europske komisije, predsjednik komisije, gospodin Juncker. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, Vaš Europski parlament sprema se za raspravu o budućnosti Europske unije i implikacijama ishoda referenduma. Puno je sastanaka predviđeno za danas pripodne, ali ja sam donio odluku da dođem ovamo jer mislim da je moje mjesto ovdje, u samom srcu europske demokracije. Euh, nos amis euh, britanniques se sont exprimés Naši britanski prijatelji izrazili su svoju volju na referendumu i očito je da je većina britanskog naroda donijela odluku koju trebamo poštivati. Demokracija je demokracija i moramo je poštivati. Moramo poštovati britansku demokraciju i rezultat ovog referenduma. Glas naroda. Ovo je bilo zadnji put eh, da ste mi zapljeskali. I u određenoj mjeri zapravo me iznenađuje da ste vi ovdje. Jer vi ste se borili za izlazak Ujedinjene kraljevine i Britanci su glasovali za izlazak. Zašto ste uopće ovdje? Donc, l'expression du suffrage universel. Dakle, e, građani su koristili svoje pravo glasa, demokratsko pravo glasa i mi moramo poštovati rezultat. E, ne usudim se reći da sam prijatelj demokracije jer na koncu to moram dokazati, ali u konačnici mi moramo poštovati volju britanskog naroda, moramo E, poštovati njihovo gledište, međutim sada dolazi do određenih implikacija. E, moramo dobiti određena pojašnjenja. Ne mora to biti nužno odmah jer mislim da je britanski sustav daleko kompliciraniji jer došlo je do referenduma i sada imamo daljne postupke. Ovdje je i moj prijatelj Lord Hill koji je pravi demokrat. i koji je povukao konsekvence, a volio bih kada bi to učinili i drugi. E, čuo sam i čitao sam e, da je predsjednik parlamenta i da su predsjednici klubova zastupnika donekle emotivno reagirali na ishod britanskog referenduma. Da, kada govorimo o Europi to nije nešto što je samo stvar razuma. Naravno morate razmišljati, ali ako ste tužni i to je nešto što je prihvatljivo i ja sam tužen e, nakon ovog glasovanja u Ujedinjenoj Kraljevini i ne krijem to. Kako da to kažem? Riječ je naprosto o profesionalnom uvjerenju. Bilo bi mi puno draže da Ujedinjena kraljevina ostane s nama, međutim donesena je drugačija odluka i sada naravno moramo povući određene zaključke i konsekvence. Danas ću s britanskim premijerom, on je još uvijek naš prijatelj, jer e, unatoč e, ishodu Britanci su i nadalje naši prijatelji. U svakom slučaju e, zamolit ću premijera da pojasni situaciju što je prije moguće, jer ne možemo sada imati produženo razdoblje neizvjesnosti. Ja Jesam tužan, naravno, emocije nisu suviše važne u političkom životu, ali ja nisam robot. E, ja nisam neki veliki birokrat ili tehnokrat. Vous êtes Nisam e, birokrat. E, Europska komisija je izabrana kao kolegi imamo e, demokratski proces koji je doveo do određenog rezultata. Međutim, e, mi smo ovdje e, kao ljudska bića. Ja nisam robot, nisam stroj. Ja sam europljanin i imam pravo reći da mi je jako žao što je rezultat britanskog referenduma ovakav. E, volio bih kada bi sada Ujedinjena kraljevina definirala svoju poziciju. Ne mora to biti danas ili sutra ujutro u devet, e, međutim to mora biti brzo. Ne možemo imati dugo razdoblje neizvjesnosti. E, za razliku od drugih, ja nisam rob financijskih tržišta, međutim pratim što je ono što se događa na financijskim tržištima. I osim toga, e, mislim e, da je potpuno jasno što se događa i bilo bi dobro kada bi Ujedinjena kraljevina definirala e, svoje stajalište. Ne bih volio da se sada krene sa nekim tajnim razgovorima i pregovorima s predstavnicima Ujedinjene kraljevine kada bi to radile nacionalne vlade i pojedinci. Ja sam e, izdao zabranu e, povjerenicima što se tiče razgovora s predstavnicima britanske vlade, bilo da su oni bili za ili protiv ostanka. Dakle, sve dok ne dođe do službene obavijesti neće biti nikakvih kontakata niti pregovora. Mi smo izgubili. Kao rezultat e, ovog referenduma mi smo izgubili nešto jako vrijedno. A što se tiče utemeljitelja Europske unije, oni su ti koji su pokrenuli e, projekt, međutim njihova prava nisu veća od prava drugih država članica. Sve su države članice punopravne članice i nove države članice su dobrodošle. Britanski referendum nam je na neki način e, odrezao krilo, ali i nadalje letimo, letimo prema novim horizontima. I to su horizonti koji su važni za Europu koji su važni za naš kontinent i za ovaj planet. Čuo sam da su drugi čelnici zabrinuti, vodeći političari na svijetu zabrinuti su zbog rezultata. I stoga mi kao europljani moramo dalje raditi na ostvarenju zajedničkih unaprijed definiranih ciljeva koji su definirani našim e, ugovorima i voljom e, nebrojenih europljana. Naše putovanje se nastavlja i mada smo sada malo usporili, moramo nastaviti ovo putovanje kako bismo ostvarili naše zajedničke ciljeve i moramo pokazati novu razinu ambicije. Zamislite, e, Zamislite što bi se dogodilo da nismo definirali onih deset prioriteta koje je naravno odobrio Europski parlament. Kakav bismo onda odgovor mogli dati našim britanskim prijateljima? To bi bio program komisije nastavno na referendum. Hoćemo li sada naprosto stati sa svime Hoćemo li prekinuti naša nastojanja da dalje radimo na razvoju Europe i razvoju njezine demokracije? Naravno da moramo dalje raditi na smanjenju birokracije i to je nešto na čemu ćemo dalje raditi. To neće stati. Moramo raditi i na socijalnom aspektu Europe. Europska komisija pokrenula je konzultacije koje se odnose na socijalna prava. Želite li da britanski birači misle da e, mi nećemo dalje raditi na tome? Mi ćemo dalje raditi na tome kako bismo osigurali Europu sa što većim socijalnim pravima. Mi smo kao kolegi je stali na kraj unilateralnom pristupu i nedostatku rješenja za financijsku krizu. Unijeli smo određenu dozu fleksibilnosti i sa paktom za stabilnost i rast. Želite li da e, britanski birači misle da ćemo se vratiti u prošlost? Ne. Otići ćemo korak dalje što se tiče pakta za stabilnost. Pokrenuli smo i projekt za energetsku uniju. Želite li da to prekinujemo? E, postoje oni koji govore da se stvari moraju promijeniti, ali nisu rekli što treba promijeniti. E, želite li da stanemo na kraj ovim e, naporima koji se odnose na energetsku neovisnost od Rusije? i energetsku uniju. Ne, nastavit ćemo raditi na tome. Želimo modernizirati Europu i to smo puno puta rekli i zato smo pokrenuli ambiciozan projekt koji se odnosi na digitalnu budućnost Europe. Hoće li se sada sve promijeniti? Ne. Komisija će i dalje raditi ono što je obećala da će učiniti uz odobrenje parlamenta i ono što smo obećali odraditi do kraja našeg mandata. Svi govore da su potrebne promjene, ali ne kažu koje promjene. Međutim, komisija je uvjerena u potporu parlamenta što se tiče nastavka aktivnosti koje smo započeli u studenom 2014. Svi govore o promjenama, međutim ne smijemo promijeniti samo srž a ona nam govori da je Europa projekt mira i budućnosti. I to je ono za što smo opredjeljeni. I sada moram reći da nisam niti umoran, niti bolestan kao što pišu novinama u Njemačkoj. Očito su liječnici postali novinari u današnje vrijeme. Ja sam ono što jesam i do zadnjeg daha borit ću se za Europu, za ujedinjenu Europu. Eh, sehr verehrter Präsident, meine Damen und Herren. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Ovo je ozbiljan trenutak. Eh, mnogi kažu da sada moramo postupati eh, razumno, promišljeno. I sigurno vas neće iznenaditi ako kažem e, da ja djelujem e, promišljeno i razumno. Međutim, ja ne volim neizvjesnost. I bilo bi mi drago kada bi naši britanski prijatelji sada rekli o čemu se radi i trebaju to reći što prije s predsjednikom Šulcom, predsjednikom Tuskom i predsjednikom Ruteom sam se sastao u petak i mi smo se dogovorili da zamolimo naše britanske prijatelje da što prije definiraju situaciju. Situacija mora biti jasna. Donekle e, me e, iznenađuje to da e, me označavaju kao birokrata, kao robota Međutim, ja sam spreman primiti na znanje rezultat ovog ishoda i e, njegove implikacije. Ja poštujem e, izraz volje britanskog naroda i ja bih volio da i britanska vlada poštuje iskaz volje britanskog naroda i dosljedno djeluje umjesto da sada e, igra igrice mačke i miša. To nije tumačenje volje birača. Volja birača potpuno je jasna. Velika Britanija, Ujedinjena kraljevina mora izaći iz Europske unije i zato sada mora poduzeti e, dosljedne korake. I ja sam protiv toga i to ću jasno reći da imamo situaciju u kojoj se sada poskrivečki pokušava voditi neke neformalne, tajne razgovore, sadašnja, buduća britanska vlada. To se neće dogoditi. I ja sam izdao zabranu svim povjerenicima i svim glavnim direktorima da ne smiju sudjelovati u nekim e, razgovorima iza zatvorenih vrata i u nekim tajnim dogovorima. Toga neće biti. Međutim, mi naravno moramo znati, i to mi kaže ljudski razum, da s Ujedinjenom kraljevinom moramo izgraditi nove odnose. Međutim, kako će izgledati ti novi odnosi? To neće ovisiti o, tajnim pregovorima prema volji britanskih pregovarača, nego će ovisiti o transparentnim e, dogovorima i volji Europske unije a ne onih koji žele napustiti Europsku uniju. Europski san se nastavlja i mi ćemo morati na tome ustrajno raditi, dosljedno. Morat ćemo uložiti dodatnu energiju kako bismo ponovno obnovili naše ambicije. Ono što nam je sada potrebno je pogled na cijeli kontinent. I komisija to ima na umu. E, moramo o tome voditi računa, iako će to zvučati staromodno. I mene često zovu staromodnim. Međutim, moram reći da je ovo i trenutak rađanja nove Europe. Europa nastavlja Europa nastavlja raditi na svom projektu. I ovo nije trenutak e, za e, pokretanje odvajanja, za rascjepkanost. Na kraju ovog stoljeća imat ćemo još više europljenja. Mi nismo dominantna globalna sila. Međutim, e, moram reći da će udio Europske unije e, što se tiče u ekonomskoj snazi opadati. E, ne možemo Europu objašnjavati samo retrospektivno. Ono što je bilo u prošlosti više ne stoji u odnosu na mlade ljude koji će rasti i koji će sutra graditi naša društva i vladati njima. Budućnost pripada mladima Europe. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Otvaram raspravu, a sada u ime kluba Pučana dajem riječ predsjedniku gospodinu Weberu. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, citirao bih prvo E, jednog mladog Britanca koji je rekao nikad ne znate u kojoj mjeri ćete propustiti šanse, prijateljstva i iskustva. Cijela jedna mlada generacija je u šoku. Više od 73% mladih Britanaca željelo je ostati u Europi. Njihove su nade uništene. Političari koji su se borili E, političari koji su se borili za Brexit e, imali su povlasticu živjeti u Europi bez zidova i bez nacionalizma. Oni su ti koji sada podižu nove zidove. A mi kažemo da mlade generacije u Velikoj Britaniji mogu i dalje imati povjerenja u prijatelje Europi, mi vas nećemo ostaviti same. Da, ovo je pobjeda populista. Slave populisti i nacionalisti na obje strane La Manša i to nam govori da je Europa na raskrižju. Demagozi na ljevici i desnici žele uništiti Europu i zato svi moramo jasno reći o čemu se ovdje radi. Hoće li doći do podjele ili jedinstva, zidova ili mostova u Europi? I e, danas moramo jasno reći, ne postoje pučani, socijalisti, zeleni, postoji samo jedna stvar koja je bitna. Mi, velika većina u ovom domu, Zalažemo se za ideju ujedinjene, mirne i tolerantne Europe, a populisti to moraju znati. Mi danas više nego ikada prije želimo takvu Europu. And and someone I osim toga, postoje oni koji e, šire laži, a najgore lašti mogu se naći u Jukipu. U petak je Nigel Farage e, javno rekao da ono obećanja o 350 milijuna funti tjedno koje idu u Europsku uniju neće ići u nacionalni zdravstveni sustav. I on je javno rekao da to nije točno, da je to greška. I moje pitanje je, hoćete li se javno ispričati britanskoj javnosti? Sram vas bilo. And I admit And I I priznajem, i ja sam pogriješio. Šutio sam, nisam rekao ono što mislim. A za budućnost je potpuno jasno da je vrijeme popuštanja prošlo. Moramo se ustati i boriti za naš zajednički projekt. Kada danas, poštovane kolegice i kolege, govorimo o budućnosti Europe moram eh, se sjetiti Davida Camerona. U zadnjih nekoliko tjedana borio se kao pravi državnik za Europu i to poštujem. Međutim, i on je cijelu svoju političku karijeru ostvario na odnosima s Briselom i e, zapravo nikoga ne treba čuditi što ne razumijemo njegovo ponašanje i tako se mnogi ponašaju. I zapravo sada treba prestati sa tim blačenjem Brisela i populizmom i preuzeti vlastitu odgovornost. Europa treba promjene Nitko to ovdje ne osporava, međutim mi želimo popraviti, poboljšati Europu, a ne uništiti. I tu postoji u odnosu na Europu samo jedna alternativa, a to je ružno lice nacionalizma. Ljudi u Europu, Europi znaju da ne postoji druga šansa, ne postoji rezervna Europa. E, rezultat referenduma je potpuno jasan. E, došlo je do kaosa u Velikoj Britaniji. Škotska razgovara o drugom referendumu o nezavisnosti. E, četiri milijuna Britanaca potpisalo je e, peticiju za drugi referendum. Ne postoji nikakav plan za daljnje mjere. Osim toga, britanska funta gubi na vrijednosti. Ljetni odmor je sve skuplji za mnoge Britance, a ne radi se samo o Velikoj Britaniji. U Nizozemskoj je jedan mirovinski fond izgubio 3% vrijednosti i postoji opasnost da će doći do smanjenja njihovih mirovina i tu se mogu zahvaliti e, Nigelu Farageu i Gertu Wildersu. A postoje i oni koji se vesele zbog ovih rezultata, a to govori sve. Drage kolegice i kolege, E, Velika Britanija sama je sebi naštetila ovim referendumom. Svaki europljanin može vidjeti što se događa. Ekonomska šteta, kriza, a možda će se i raspasti. To je ishod e, odluke o napuštanju Europske unije. Svi mi moramo poštovati taj rezultat e, i zato kao što je predsjednik komisije rekao, očekujemo pokretanje postupka po članku 50. i što skorije pregovore. Jer za obje strane jako je loše ako dođe do duge faze neizvjesnosti. Situacija mora biti jasna, procedura mora biti jasna. Oni koji su se zalagali za Brexit govorili su o punom suverenitetu i zato na početku moram definirati neka pravila igre. Dva primjera. Svaki koji želi prodavati usluge na europskom tržištu mora poštivati pravila jedinstvenog europskog tržišta. to se odnosi na Švicarsku i Norvešku, a to će u budućnosti vrijediti i u odnosu na Ujedinjenu kraljevinu. Drugi primjer koji bih želio spomenuti je sljedeći. Tko je taj koji poljskim obrtnicima, litavskim medicinskim sestrama želi uskratiti dozvolu rada, ne može očekivati da britanski radnici neograničeno imaju pristup e, u Europskoj uniji. U Europskoj uniji ne postoje građani prve i druge klase. To mora shvatiti i razumjeti i Velika Britanija. Poštovane kolegice i kolege, e, ne mogu E, danas reći hoće li pučani e, biti suglasni sa e, zahtjevom za izlazak. Moramo voditi računa i o našim interesima, ne samo o interesima Sitija u Londonu. Ne možemo više dopustiti izbiljivost, s tim je gotovo. Svaka kriza, međutim, nosi i krije jednu šansu. Od 1989. ljudi u Europi e, su u 27 referenduma e, bili za Europu. Moram jasno reći, postoji odluka Velike Britanije, međutim e, velika većina ljudi na ovom kontinentu želi zajednički put i jedinstvo Europe. Jedini odgovor koji možemo dati je dosta jednostavan. Ljudi od nas političara zapravo očekuju samo jedno. Radite konačno svoj posao. Danas popodne sastaće se šefovi država i vlada. Brexit je, kako ja to vidim, poziv na slogu Europskog vijeća. Postoji nezaposlenost, izbjeglička kriza, prijetnja terorizma i zato e, se ne možemo svađati oko nebitnih stvari. Građani očekuju od nas e, da djelujemo jedinstveno i na taj ih način možemo voditi u budućnost. I na posljedku, nacionalizam protiv Europe moram reći, moja domovina je Bavarska. Govorim dijalekt, e, odan sam e, tradiciji mojih e, predaka i onda moram reći da je moja domovina Njemačka. Navijam za njemačku reprezentaciju, a srcem i razumom sam uvjereni europljanin jer je ovo moj kontinent sa svojim raznolikim kulturama i nikome na ovom kontinentu, niti jednom ekstremistu neću dopustiti da mi kaže da je to proturječnost. Ja sam bavarac, e, državljanin Njemačke i uvjereni europljanin. Hvala vam lijepa. U ime kluba socijalista riječ ima gospodin Pitela, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dobro je rekao predsjednik Juncker. Brexit je pobjedio i to moramo priznati. Poštujući volju većine, međutim, moja prva misao ide ka onim Britancima koji su prošlog četvrtka imali hrabrosti odabrati Europu. Prije svega mislim na mlade koji su odabrali budućnost. Mi smo uz vas. Mi smo Europa Erasmusa. Mi smo Europa kulture. Mi smo Europa koja je financirala najbolje istraživačke projekte na britanskim sveučilištima. Mi smo Europa dijaloga i, i međuvjerskog e, poštovanja, mi smo Europa mira, što je glavno načelo koje se nalazi u srcima mladih Britanaca i mladih diljem svijeta. Nijedan referendum neće moći prekinuti povijesne, sentimentalne niti koje vežu Veliku Britaniju sa Europom. Oni ostaju dijelom Europe. Europa je ideal, ona nije nekakav osnivački ugovor. I sve dok Ujedinjena kraljevina ne izađe iz Europe, ova institucija jest i ostaće dom svih Britanaca povijest će govoriti, odnosno dati svoj e, sud o krivcima za ovu situaciju. Konzervativcima koji su lagali britanski narod. Dokaz je pred očima svih the day after, dan nakon referenduma. Avevano promesso elettori. Obećali su glasačima izlazak iz Europske unije ali su za sobom ostavili ruševine, ustavnu krizu sa Škotskom, politički kaos u ostatku zemlje, pad funte, stvarnu štetu realnoj ekonomiji. Nakon što su uništili zemlju, sada netko želi uništiti Europsku uniju, blokirati rad ovih institucija. Želim jasno poručiti da Europska unija neće biti taocom igara i spletki u konzervativnoj stranci u Ujedinjenoj kraljevini. I evropske snage koje sjede u ovom parlamentu znači se ujediniti i nositi se s time i spriječiti tako što. Kako bi poboljšali i spasili Evropsku uniju. Britanske vlasti trebaju što prije reći da žele započeti postupak povlačenja iz Europske unije, a tada treba započeti postupak pregovaranja o tom pitanju. Međutim, ja vas želim zamoliti da malo dublje promislite, dragi kolega. Ishod referenduma nije samo rezultat ruskog ruleta Davida Camerona. To je rezultat velike zabrinutosti Globalizacija je stvorila pobjednike, ali i gubitnike, stvorila je nejednakosti. Mi smo bili preslabi u zaštiti onih najslabijih. Mislili smo da tržište može sve riješiti, da će stvoriti sjajne prilike za sve. Odustali smo od javne intervencije, kada je riječ o stvaranju i redistribuciji bogatstva i stvaranju blagostanja. Vidjeli smo veliku, veliku moć financijskog sektora koja je nadišla demokraciju i politiku i institucije. Mi smo se kao europske institucije počele baviti time putem bankovne unije, međutim još mnogo toga se mora učiniti kako bi se ponovno dokazala moć demokracije naspram često skrivene moći koja je u rukama financijske kaste. Naš kontinent je podijeljen, tu je prisutna mržnja, očaj koji mogu sve suno vratiti. Europa treba dati odgovore na ova pitanja. A prvi odgovor je već dao Jean-Claude Juncker – to je poštovanje prava. Kada govorim o tome, onda govorim o ljudima, o ljudskim bićima. socijalna pravda, trostruko socijalno A. Upućivanje radnika, socijalni stupovi, borba protiv socijalnog dumpinga, borba protiv poreznog dumpinga, borba protiv klimatskih promjena. Ili ćemo djelovati na tom putu ili ćemo ostaviti mjesta ratu između siromašnih. Pa pravda znači baviti se paktom o stabilnosti, fleksibilnosti. To, to je podsjetio Juncker i treba nastaviti na tom planu. Mi socijalisti tražimo da se učini nešto više. Moramo se zalagati za javna i privatna ulaganja. Potreban je ulagački plan koji će biti ambiciozniji. Danas želim javno poručiti da će se naš klub oduprijeti fiskalnom kompaktu koje je potrebno s promijeniti. Fiskalna pravda. Ja nisam glasovao za fiskalni kompakt. Parlament o tom pitanju nije glasovao, nauči nešto prije nego što uzmeš riječ. Borba protiv poreznih oaza, borba protiv utaje poreza, neplaćanja poreza treba primijeniti mjere koje je e, usvojio odbor takse. Potom je tu velika tema koja se tiče demokracije. Svaki građani mora moći računati na nju. Za iduće evropske izbore predlažimo da se predvidi izravno biranje predsjednika Europske komisije. Dakle, radonačelnik Europe građani trebaju na izbornom listiću naći njegovo ime, dakle osoba koja će biti na čelu Europe i on će biti tamo zajedno sa svojom nacionalnom strankom, europskom strankom, to znači stvoriti pravu politički prostor na europskoj razini. Moramo imati hrabrosti poduzeti tako što nas su birali građani koji vjeruju u Europu i mi se moramo boriti sa svim našim snagama i našim osjećajima, našom strašću, kako ne bismo iznjevili građane koji su nas odabrali za to i koji su nas na tome podržali. Hvala lijepo. Sada pozivam gospodina Kamala iz kluba ECR-a da uzme riječ. Izvolite. Britanski narod je progovorio i oni su glasovali o napuštanju Europske unije. Koje god su naša osobna stajališta, sada svi trebamo poštovati tu demokratsku volju, raditi zajedno. to je bilo iznenađenja, šoka, emocije. I vidjeli smo što se događalo i tijekom izborne kampanje postavljalo se pitanje jesu li političari trebali biti iskreniji s narodom, dakle kada je riječ o jedinjenim zemljama Europe. Što bi bilo da je Europa ponudila više u pregovorima sa Britancima, ali sada je sve to dio prošlosti i političari sa obje strane sada trebaju gledati ka budućnosti. Moramo sada stati i razmisliti o pregovaračkim strategijama. Moramo biti oprezni kratkoročno o najboljem mogućem odnosu između nas. Kao što je, rekao sam predsjednika, moramo tome pristupiti hladne grave. Glave. Dakle, o tome kako urediti budući odnos između Europe i Ujedinjene kraljevine, neki kažu pristupimo tome sporije, neki kažu to mora biti brzo, imamo već plan za to. Međutim, kao što postoje razlike u, u Evropskoj uniji, tako postoje razlike i u Ujedinjenoj kraljevini kada je riječ o donošenju odluke o povlačenju o tome koji ćemo scenarij imati. Moramo se svi pripremiti. U međuvremenu osnivački ugovori su jasni, njih se mora poštivati. Dakle, pregovarači moraju tržištu dati sigurnost tijekom pregovora. Pripremiti pregovaračka stajališta, imati ih spremne u slučaju odluke o povlačenju moramo učiniti što je više moguće da obje strane imaju što veću korist od ovog procesa. Dogovor koji ćemo na kraju postići je od ključne važnosti. Osobno želim reći da je stoljećima Britanija udomljavala ljude diljem svijeta kada je u mnogim zemljama bio, su bile prisutne diktature, razni fašizmi. Mi smo prihvaćali ljude. I sada Mislim da se svi političari u Britaniji mogu složiti da će Britanija ostati otvorena globalna nacija. Britanija i Europska unija nastavit će biti partneri u budućim godinama. Sada nije vrijeme da se ponavlja prošlost, vrijeme je da se pogleda ka budućnosti, da zavrnemo rukave, da započnemo pregovore, da postanemo dobri susjedi. Za klub eh, liberala riječ ima gospodin Verhofstadt. Hvala lijepa. Ja bih za početak poručio Britancima da je teško prihvatiti odluku s kojom se ne slažete. Međutim, moramo ju prihvatiti. Njihov izbor je jasan i valja ga poštovati. Mislim da će se s tim složiti svi članovi ovog doma. Dakle, nije njihov izbor težak. On je u jezgri demokracije. Međutim, ono što ga čini ovako teških za mene, a mislim i za sve u ovom domu i za čelnike klubova zastupnika, jest na, način na koji se došlo do njega. Negativna kampanja, posteri, plakati gospodina Faraža koji su prikazivali izbjeglice u stilu nacističke propagande. I never thought it was possible that somebody... Nisam mislio da je moguće da netko iz ovog doma učini takvo što. Potom laži vezane uz migraciju. Turska će se idućeg tjedna pridružiti Europskoj uniji. Ili laži ovih 350 milijuna funti koje će se smjesta vratiti nacionalnom zdravstvenom sustavu. ta klima straha koja se stvorila, negativna klima, to je ono što je najšokantnije u vezi s onim što se dogodilo. Ne odabir naroda, jer to je demokracija. Danas vidimo ishod svega toga. Više milijunski gubici na burzi, dramatičan pad funte koja pada dok vi govorite, gospodine Faraš standard Cipur je smanjio kreditni rating i svaki put kada gospodin Boris Johnson govori, funta sve više pada. Ovi koji se zalažu za Brexit i tu su u ovom domu, gospodin Kamal će vam reći, to je privremena situacija, situacija nije toliko ozbiljna. Ja se doista nadam da je to tako. Međutim, ono što znam je da moramo što prije dokinuti ovu nesigurnost. To je ono što je sada potrebno. Najgoro što se može dogoditi je da se ta nesigurnost nastavi. Samo brzo pokretanje postupka, kako je predviđeno u osnivačkim ugovorima, može dokinuti ovu toksičnu klimu koja je stvorena od prošlog četvrtka. Ta toksična atmosfera koja je loša za biznis, loša za ulaganja, loša, gospodine Faraš za sve, za sve marljive, radišne, pristojne ljude. I aktiviranje ovog članka 50 nije kazna. Čemu govorimo za one koji su glasovali da izađu i to znači poštovanje njihovog izbora. Međutim, to je čin koji ide protiv sebičnosti jednog čovjeka koji je bio spreman učiniti sve, pa i žrtvovati milijune britanskih građana u interesu drugih, drugih interesa kako bi postao premijer ovog e, dvostrukog kraljevstva. I zato želim reći da se ne možemo priuštiti ovaj limb. Budimo iskreni. Gospodin Kamal kaže, ha, trebamo pregovarati, moramo se pripremiti. Pripremiti se. Pa, vidimo kakva je situacija sada s vaše strane. Vi ste potpuno izgubljeni. Gospodin Kamal glasa za izlaz, i njegove kolege iz Poljske također nešto slično prizivaju. Ali 27 ostalih članova Evropske unije ne smije čekati ovu dezorijentiranu torijsku stranku da se sabere. Mi sada moramo ići naprijed. I to hrabro, i sam uvjereno zajedno ka novom horizontu, zato što on postoji, postoji nova budućnost za stari kontinent. I da bismo u tome uspjeli, gospodine predsjedniče, želim poručiti svima, nije potrebno previše mašte. Znate što je potrebno? Zdravo pamćenje pamćenje, da se vratimo velikim idejama na osnivača. To je ono što je potrebno. Danas je vrlo jasno što to znači. Jean-Claude. To znači četiri stvari. Potrebna je učinkovita vlast za Europu i za europodručje. Potrebna je zajednička obalna straža, pogranične snage, Potrebna je kapacitet da se borimo protiv međunarodnog kriminala i terorizma. Potrebno osnovati za zajednički obrambeni sustav jer Amerikanci više neće moći to sve financirati. Dakle, nije potrebno započinjati neformalne pregovore, pripremati se, Potrebno je dokazati evropskim građanima da smo kadri izgraditi novu, bolju Europu, Europu koja zbilja može odgovoriti na brojne krize s kojima se suočava. I ukratko, i da zaključim, učinimo nešto što nije evropsko, nešto izuzetno. Odlučimo iskoristiti ovu priliku. Ja sam već rekao da je moć ovog doma staviti ponovno na pravi put Europu i učinimo sada to. Hvala. Za klub Goja, zastupnica Cimer, izvolite. Sehr für Referenten. Ich bin aber auch dafür, dass Referenten mit... Hvala vam. Što se tiče referenduma, jako je važno da se provedu odgovorno. Referendum je jedan od najdemokratskih instrumenata i zato rezultat ovog referenduma trebamo shvatiti ozbiljno i poštovati ga. Pogrešno je međutim vjerovati da su Britanci donijeli odluku i da sada moraju vidjeti što dalje. Prema motu karavana Europske unije ide dalje. E, pilule za smirenje, placebo, ne pomaže ako je pacijent teško bolestan. Za budućnost Europske unije iznimno je važno uzeti u obzir implikacije Brexita. I upravo zato moj klub ne može podržati prijedlog rezolucije. Jer tu ne vidimo nikakvu samokritiku niti poziv na promišljanje Europske unije. A ako govorimo o sjećanju, trebamo govoriti i o povijesnom sjećanju koje dovodi do pogrešnog razvoja i pogrešnih struktura Europske unije u zadnjih nekoliko godina i nekoliko desetljeća. Pritom se ne uzima u obzir duboke tragove i situaciju u Grčkoj, Italiji, Španjolskoj, a i u Francuskoj je tragove koji ostaju na mnogim građanima Europske unije. Posljedice duboke ekonomske i financijske krize su nešto što je duboko u svijesti europskih građana. Zadiranje u suverenost nacionalnih parlamenata, vlada, mjere koje izlaze iz okvira Ustava, sve to dolazi do izražaja. I stoga nije slučaj to što mnogi govore o, bojazni za svoja radna mjesta, za zapošljavanje. Europa sa svojom politikom štednje nije pokazala da na prvo mjesto stavlja čovjeka i da ga želi zaštititi od posljedica financijske i ekonomske krize. I zato pitamo koliko su slijepi članovi vijeća ako vjeruju da će upravo obećanja iz prošle veljače koje su dali kameronu i spremnost e, na daljnje smanjenje socijalnih prava trebali motivirati ljude da glasuju za Europsku uniju, ljude koji se već osjećaju socijalno isključenim. I institucije Europske unije, i tu uključujem i Europski parlament, dopustile su e, da pozicija Margaret Thatcher E, nešto kao društvo ne postoji, dominira u cijeloj politici. Solidarnost, uvođenje metode zajednice koja određuje Angela Merkel, nedostatak solidarnosti djeluju poražavajuće na države članice a cilj je djelovati solidarno temeljem UN-ove konvencije o izbjeglicama i na taj način se nositi sa izbjegličkom krizom. Sve to zajedno potiče daljnje strahove, a ti su strahovi ponajprije usmjereni na Europsku uniju. I reći ću jedno. da smo bili uspješni u odnosu na britansku elitu i e, da smo uspjeli ostvariti zahtjev ista plaća za isti rad, onda bismo uspjeli izbjeći ovu situaciju i ne bi uopće došlo do ovog straha od gubitka radnog mjesta, straha od izbjeglica. Uvaženi zastupniče Farage, bez obzira na to kakav dojam vi želite ostaviti, vi ste sa svojom kampanjom eh, vodili kampanju koja je zapravo bila mala kampanja, ograničena kampanja. Problem britanske elite je taj što su smatrali da mogu biti uspješni sa svojim eh, zahtjevima koji izlaze iz neoliberalnih okvira. I po tome ćete biti zapamćeni. A ono što ostaje i što će ostati u sjećanju na vašu kampanju je eh, poticanje straha od migranata i izbjeglica. I mi smatramo da je pogrešno željeti kazniti britanske birače, međutim želimo jasnoću. Međutim, pregovori ne mogu početi sve dok ne dobijemo službenu obavijest o odluci e, britanske vlade. I upravo zato ne možemo podržati ideju da to treba početi odmah. Pritom moramo poštivati e, volju birača i u Velsku i Škotskoj. Pritom e, moramo e, voditi računa i o daljnjem osiguranju mira u Sjevernoj Irskoj. Tu naglasak mora biti na odgovornosti i solidarnosti sa građanima Sjeverne Irske. Danas na sjednici vijeća vodit će se ponajprije rasprava o pitanju procedura. Mi zahtjevamo da Europski parlament od samog početka bude uključen u, e, pregovore, a ne samo u trenutku kada treba podržati odluku. I želimo da Europski parlament od samog početka bude uključen kada se bude radilo o daljnim pitanjima razvoja Europske unije. Ne možemo imati situaciju da se pregovara iza zatvorenih vrata, a prvi korak mora biti da trebate dati doprinos da ovo e, zastrašujuće ukidanje metode zajednice i zamjena te metode međudržavnim sporazumom bude ukinuto. Hvala. Hvala lijepo. U ime kluba Zelenih, zastupnik izvolite. Dragi kolege, postoje trenuci u kojima se zaustavlja sat politike i za nas on predstavlja odabir. Nakon e, drugog svjetskog rata europske evropske zemlje su odlučili što će, što, odlučile što će učiniti. One su odlučile podijeliti vlastitu suverenost i zahvaljujući tome su pronašli no razdoblje mira i prosperiteta koje prije nikad nije postojalo na ovom kontinentu. Sada ovaj referendum može značiti prestanak političke evolucije na našem kontinentu i to iznenađuje. Ljudi su diljem Europe svjedočili sve većem rastu nepovjerenja u odnosu na, po, na evropski projekt. Moramo na to dati odgovor. Još jednom ćemo morati donijeti odluke i iz tih odluka će e, ćemo uspjeti ili ne spasiti Europu. Vidjeli smo što se dogodilo prošlog tjedna u Ujedinjenoj Kraljevini, vidimo e, ksenofobiju, vidimo nacionalizam, to je ono za što se zalažu Orban, Le Pen, Farage i njima slični. Onima koji su takvi, poručujem da su u pravu, da, u pravu ste. Riječ je o demokratskoj suverenosti, riječ je o sposobnosti naših demokracija da odlučuju o svojoj budućnosti. Međutim, vi lažete. Tko može vjerovati da je najsnažnija zemlja u Europi može ostati sama i ostati uspješna s obzirom na klimatske promjene, utaju poreza, organizirani kriminal, terorizam, prihvat izbjeglice migranata. Nitko, nitko to ne može, a niti jedan zid neće biti dovoljno visok i debeo da nas izdvoji, da nas spasi od izazova 21. stoljeća. Druga opcija koja je pred nama, predsjedniče Juncker, to je ono za što se zalaže većina europskih vlada i ono u čemu sudjeluje Europska komisija, a to je da se usvoje odgovarajuća porezna pravila, da se oslobode tržišne snage, koju vi volite mnogo o tome propovijedati, i gospodine Timmermans, naročito kada je riječ o području socijalnih prava ili gospođo Melstrom kada je riječ o trgovinskim sporazuma, a cilj svega toga je da se oporezuje naša demokracija. I ovdje se želimo obratiti i predstavnicima vijeća i reći da je potrebna veća transparentnost u donošenju odluka kako ne bismo kasnije morali plaćati političku cijenu donošenja ovih odluka. Gospodin Juncker je odlučio nastaviti na, sa kontinuitetom. Vi ste e, rekli da ćete postati predsjednik e, sviju, a onima koji se zalažu za neoliberalizam reći ću učiniti ono što žele države članice, ne dovodi do rasta, to ne dovodi do smanjenja nejednakosti. E, bogati će postati bogati, a od toga društvo nema koristi. I to su sada razlozi porasta euroskepticizma. Zbog toga sve veći broj građana jednostavno osjeća da u svemu tome ne sudjeluje. Mi se želimo založiti za treću opciju, proevropsku opciju, bez ikakve sumnje. I želimo da Evropska unija obnovi korijene svog projekta, da zagarantira mir na ovom kontinentu, da zagarantira prosperitet, održivo bogatstvo, bogatstvo koje će biti podijeljeno, raspoređeno i, i moguće je zadržati stabilnost eura uz zadržavanje socijalne kohezije. Je li moguće da će upravo energetska sigurnost biti taj projekt koji će nam pomoći? Je li moguće donositi e, politike kojima ćemo štititi okoliš? Je li to moguće učiniti kroz e, ove sporazume o slobodnoj trgovini? Hoćemo li postati zemlja prihvata za one koji bježe od rata i od bijede? Naša društvo se mora suočiti i sa limitima koje nam nameće planet na kojem živimo. Naše demokracije moraju biti transparentne, moramo jamčiti sudjelovanje građana. Ljudsko dostojanstvo svih ljudskih bića danas i sutra treba biti u središtu naših politika. Naš odgovor je da, sve ovo je moguće ukoliko postoji volja i ukoliko Evropska unija postane instrument djelovanja te volje, onda ćemo povratiti povjerenje građana. Međutim, vrijeme istječe. Koliko ne budemo na odgovarajući način tumačili ishod britanskog referenduma, dovećemo u opasnost Europu moramo se zalagati i graditi bolju budućnost. E U ime Europe slobode i demokracije, e fdd gospodin Faraž. Dobro jutro. Dobro jutro svima. Funny, isn't it? Zanimljivo. Hvala vam na tople dobrodošlici. Gospodin Faraš, samo trenutak. Dame i gospodo, jedna važna odlika demokracije je da se međusobno slušamo, čak i ako ne dijelimo mišljenja drugih. Hvala vam gospodine Šulc. Nije li zanimljivo kada sam prije 17 godina došao ovamo i rekao da želim povesti kampanju kako bi Velika Britanija napustila Europsku uniju i svi ste mi se smijali. Moram reći da se baš sada i ne smijete. A razlog iz kojeg ste toliko uznemireni i ljuti je savršeno jasan na temelju svih ovih ljutih komentara danas. Vi kao politički projekt zapravo samo poričete stvari, poričete da vaša valuta propada, poričete da pogledajmo sredozemlje. Dakle, politika nametanja štednje sredozemlju, to vam dobro ide, ali poričete eh, poziv gospođe Merkel prošle godine da što više ljudi može preko sredozemlja dođe u Europsku uniju i to je dovelo do razdioba unutar zemalja, između zemalja. No, najveći problem pred vama i glavni razlog iz kojeg je Velika Britanija glasala onako kako jest je da ste vi potajice prijevarno bez da ste ikada rekli istinu Britancima ili ostalo, ostatku naroda Europe nametnuli političku uniju nametnuli ste im političku uniju, a kada su 2005. u Nizozemskoj Francuskoj ljudi glasali protiv te unije, kada su odbili ustav, jednostavno ste ih ignorirali i svejedno ste na mala vrata progurali Lisabonski ugovor. Ono što se prošli četvrtak dogodilo bio je sjajan rezultat, doista sezmički rezultat, ne samo za britansku politiku već i europsku politiku, čak možda zapravo i za svjetsku politiku, jer ono što je svakodnevni obični građanin učinio, ljudi koji su potlačeni tijekom proteklih godina i čiji standard života je opao, oni su odbili multinacionalne kompanije, spanja banaka, odbili su tu veliku politiku i rekli su želimo svoju zemlju nazad. Želimo natrag svoju ribolovnu zonu, želimo natrag svoje granice, želimo biti neovisna, normalna nacija koja sama upravlja sobom. I to smo napravili i to se i moralo dogoditi. U procesu sada nudimo jedan svjetionik nade demokratima diljem europskog kontinenta da ću jedno predviđanje, Velika Britanija neće biti posljednja država članica koja će napustiti Europsku uniju. Pitanje koje se postavlja je što dalje. Na britanskoj vladi je da sada aktivira članak 50. i moram reći da ne mislim da bismo trebali okljevati. Slažem se u potpunosti sa gospodinom Junckerom, britanski narod je glasao i mi se moramo pobrinuti da se stvari provedu. No ono što bih volio je jedan odrasli i razuman stav naspram pregovaranju o našim odnosima. Znam da gotovo nitko od vas nikada u životu nije pošten posao radio. Niti je radio u poslovnoj zajednici, trgovini, ili ikada stvorio jedno radno mjesto. No, poslušajte me. Gospodine Faraž, samo trenutak, molim vas, kaže predsjedatelj. Dame i gospodo, jasno mi da svi postajemo emocionalni, no ponašate se kao UKIP, molim vas. Nemojmo ih imitirati. Gospodin Farage samo bih vam jednu stvar rekao. Činjenica što tvrdite da nitko nije nikada pošten posao radio u životu, takve stvari ne možete govoriti. Da, gospodin Šulcu, pravo ste, UKIP je prezentirao protiv establishmenta, a sada, eto, establishment prosvjeduje protiv UKIP-a, dakle, stvari se mijenjaju. Poslušajmo nešto malo o pragmatičnom gospodarstvu u ekonomiji. Između vaših i mojih zemalja postoji znatna količina trgovine, uslugama i robi i ta trgovina ide na korist svima. Ta trgovina je nešto što je važno. Da morate odlučiti e, jednostavno nešto činiti protiv sebe i odbiti bilo kakvu zamisao smislenog trgovinskog sporazuma, posljedice bi bile mnogo gore za vas nego što bi bile za nas. Dakle, čak i bez ikakvog sporazuma situaciji, situacija u Velikoj Britaniji će biti bolja nego na temelju trenutnog lošeg sporazuma. Ako dođemo ponovno na situaciju gdje se carina vode na vozila, stotine tisuća njemačkih raznika bit će dovedena opasnost gubitka svog radnog mjesta. Zbog čega? Dakle, ne bismo bili razumni, pragmatični, odrasli, realni i sklopimo jedan smisleni sporazum bez carina, nakon čega možemo reći da će Velika Britanija biti vaš prijatelj, da ćemo s vama surađivati, trgovati, biti vaši najbolji prijatelji na svijetu. Ali učinite to što sam rekao smisleno i dopustite nam da nastavimo baviti se svojim svjetskim globalnim ambicijama u budućnosti. Hvala. ENF. U ime Europe, nacija i sloboda ENF-a, Marine Le Pen. Da, dragi kolege, zbog čega se toliko uzbuđujete? Pogledajte kako je povijest prekrasna. Kada sloboda prevladava i volja naroda daje rezultata. Velika Britanija napušta nakon rezultata referenduma i ovo je jedan od najvažnijih povijesnih događaja nakon pada er- Berlinskog zida na našem kontinentu. Dakle, to je znak slobode koji se odašilje cijelom svijetu. To je odraz ljubavi jednog naroda, ljubavi za svojom zemljom. Britanci su odabrali put za koji se smatralo da je nemoguć. I vi ste jedni tih koji su vjerovali da je taj put zatvoren i da je sve neopozivo, da je Europska unija neopoziva. No Britanci su vam pokazali. Ovo je doista pobjeda za demokraciju, plus ka europskom sistemu koji se sve više temelji na strahu, na ucijeni i na lažima. Vidjeli smo primjere toga u ovom domu, prijetnje apokalipsom. Dobri tanci su prebrodili to i odlučili su se za suverenost, te vas napustili vaš, u, i ostavili vas u vašem ogorčenju. Desetljećima Europska unija gradila se na temelju rada običnih ljudi. Francuska i Nizozemska su glasale, Irci su morali ponovno glasati nakon Lisabona i drugi su bili prisiljeni prihvatiti, poput Grka, mjere štednje. Siromaštvo je bila njihova sudbina, a Velika Britanija je počinila krivokletstvo tako što je prekinula veze sa Europskom unijom. Ako ste desetljećima zaslijepljeni zbog provođenja absurdnih politika koje su dovele do deindustrializacije, masovne nezaposlenosti i masovne imigracije, tada će teško biti vratiti se u stvarnost i vidjeti što se doista događa. Oni koji vrše propagandu za Europsku uniju više nisu na ljevici, desnici, u centru – Dakle, dustanimo od durenja, od ljutnje i radujmo se u velikoj prekrasnoj emancipaciji naroda. Ovo je kraj njihovog doprinosa Europskoj uniji i početak jedne sjajne budućnosti Velike Britanije, što bi nas sve trebalo potaknuti da gradimo bolju budućnost. Već čujem laži poluistine kojima će se pokušati spriječiti ili obeshrapriti druge da ovo isto učine. I također vidim pokušaj odgađanja Brexita, no Europska unija je odlučila i mi moramo poštivati tu odluku. Što dalje? To je jednostavno. Ili ćete nastaviti sa svojom skupom, birokratskom Europom, sa ludim planovima, oni koji žele još veću Europu u trenutku kada drugi žele manje Europe. I ako doista krenete u tom smjeru, jamčim vam da će ova totalitarna organizacija biti srušena. Moramo raditi na suradnji između slobodnih ljudi, suverenih nacija. U mojoj vlastitoj zemlji, Francuskoj, planiram se boriti za slobodu jer je to jedini mogući izbor. Slobodni ljudi, eh, živjeli slobodni ljudi, živjela Velika Britanija i živjela Francuska. A sada za nezavisne zastupnike, eh, gospođa Dodds. Hvala vam gospodine predsjedniče. Narod Velike Britanije dao svoju presudu i njihova odluka e, ne može se povući. Prepoznali su da problemi Europske unije nisu samo nesavršenstvo i rekli su plovimo dalje sami. Ovaj referendum predstavlja pobjedu za demokraciju. Ishod nije bio onakav kakav kakvom se naš premijer nadao, no svejedno treba ga pohvaliti zbog toga što su Britanci dobili svoj glas godinama. Narod Velike Britanije vam pokušava reći koliko su frustrirani i zabrinuti za Europsku uniju. No, vi ste se na to oglušili. Danas slušate Ove institucije, usprkos onome što smo danas čuli, moraju odoljeti iskušenju da počnu ishitreno djelovati. Naša nacija nije okrenula leđa Europi. Ne razmišljamo samo o sebi. Dugo vremena pokušavamo pronaći novi odnos sa svojim europskim saveznicima. Pozitivan odnos koji se temelji na samoupravljanju, slobodnoj trgovini i suradnji. Odnos koji će naš svijet učiniti sigurnim, prosperitetnim Zbog toga nismo ništa manje europljani, niti smo ništa manje optimistični. Velika Britanija ne samo da ima snagu koja je potrebna da sami uspijemo, već i humanost kojom će braniti slobodu naših susjeda. Radimo se jednom novom dobu, razdoblju kojem će Europska unija i Velika Britanija moći blisko surađivati i to smireno na korist sviju. Hvala. Dragi kolege, bojim se da ću sada morati biti oštar što se tiče vremena za govorenje. Gospodin Junker ima riječ. Poštovane dame i gospodo, sada sam e, naučio nešto što sam zapravo i znao prije početka ove rasprave. Ne možete prepustiti narod e, njegovim nacionalistima. Morate poštovati narod, ali ne nacionaliste. Oni nisu domoljubi, oni nisu europljani, oni nisu patrioti. I mislim da moramo izvući pouke iz svih ovih događaja tijekom proteklih nekoliko tjedana. Ovdje međutim ne smijemo brkati različite stvari, ne smijemo dopustiti da ostane dojam da Europa inzistira na štednji različite vlade koje su bile na čelu država, vodile su iste politike, ali ne možemo dopustiti da se ova komisija opisuje kao komisija štednje, jer to činjenično nije točno. Znam kakvi su zeleni, čim su u oporbi, govore oštro, a čim dođu na vlast rade isto što i drugi. I stoga nemojte prozivati nas. Ujedinjena kraljevina nije sada glasovala o mjerama štednje. E, nije glasovala o dodatnoj zaštiti vanjskih granica. Ujedinjena kraljevina ne sudjeluje u europodručju, nema euro, tako da se te politike ne primjenjuju na Ujedinjenu kraljevinu. Ujedinjena kraljevina nije u prostoru Schengena. Ujedinjena kraljevina je gospodar vlastitih granica. Nemojmo sada izmišljati stvari. Gospodin Farage izmišlja priče. E, prije nekoliko dana je i sam rekao da je pogriješio što se tiče određenih proračunskih iznosa u odnosima između Ujedinjene kraljevine i e, Europske unije. Da ste to rekli prije referenduma, onda vam ne bismo morali čestitati na ishodu. Međutim, vi ste lagali, niste govorili istinu. Izmišljali ste. je. monsieur Farage, avec vous. Ja volim s vama ulaziti u raspravu. Mislim da imamo sličan smisao za humor. E, mislim da ste vi imali smisao za humor. Ja ga još uvijek imam. Međutim, meni je jako žao što je ovo zadnja prigoda što uopće raspravljamo jer se nećete vratiti. Hvala lijepa. A sada e, riječ ima e, gospođa Plešert. Hvala vam. Moramo poštivati ishod ovog referenduma koji bi nas zapravo sve trebao probuditi. U ovom trenutku odgovor nije nužno više ili manje Europe. Radi se o boljoj Europi, radi se o uvjerljivijoj Europi. Unija 27 nastavit će, ukoliko Velika Britanija odluči napustiti ju, ali jasno je da će morati i djelovati. Naša Unija može postojati jedino ako dobije podršku milijuna i milijuna građana kojima bi trebala služiti i štititi ih. A tu podršku ne može se uzeti zdravo za gotovo. Dakle, danonoćno moramo raditi kako bismo zavrijedili. Rezultat referenduma ne znači da i izazovi sa kojima se zajedno suočavamo da su odjednom nestali. Niti ne znači da će svakoj zemlji biti bolje da radi sama po sebi, a ne u zajednici. Zapravo, geopolitički razvoj događaja pokazuje važnost za jedinstvom. Niti jedna zemlja na svijetu ne može se sama nositi sa svim izazovima i prijetnjama. U tu svrhu vijeće i parlament morat će konstruktivno raditi i nositi se sa velikim važnim pitanjima koje od njih očekuju europski građani. U novoj stvarnosti od 27 država članica moramo naučiti da se ne smijemo prestati usredotočavati na ono što Europska unija može učiniti kako bi se pobrinula da imamo zajamčenu sigurnost naših građana, da se nosimo sa migracijom, da osnažimo europsko gospodarstvo stvaranjem novih radnih mjesta za europske građane. Pobrinimo se dakle da održimo prijateljski odnos u svijetu koji sve brže postaje sve složeniji. Ne možemo se priuštiti da nam se razdvoji. Dijelimo globalne interese, tako da pokušamo ponovno otkriti jedan pojam, a to je da naši interesi idu u istom smjeru, a ne u suprotnim smjerovima. Ukoliko iko umoran od ovakve suradnje, neka vas ovo probudi. Gospodine predsjedniče, kao i uvijek vijeće je spremno na suradnju s parlamentom. Hvala. Hvala lijepa gospođo Enis E, sada imamo obrnuti redoslijed e, govornika. E, na početku dajem riječ nezavisnoj zastupnici, gospođi Doc. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Pomno sam pratila ton ove rasprave i jasno mi je da su emocije snažne jutros. No, u nekim trenucima zapravo se tako osnažuju samo svi stereotipi e, kojih se Britanci boje u Europi i protiv kojih su glasali 23. lipnja. Prijetnje, zastraživanje ne funkcionira kod Britanaca. Ono što sada moramo učiniti je prihvatiti rezultat referenduma i izgraditi odnos koji će biti na korist svim našim stanovnicima. Odnos poštuje naše odluke, na koji nam pomaže izgraditi prosperitetna gospodarstva, zaštititi temeljna prava i osigurati mir u svijetu koji sve više postaje opasan. Hvala vam. Zahvaljujem gospodin Juncker. Gospodine predsjedniče, moram se ispričati uvaženim zastupnicima što sada moram otići. Gospodin Timmermans kaže da će rado ostati. E, imam sastanak sa britanskim premijerom, a budući da poštujem britansku demokraciju, sada moram otići. Hvala lijepo gospodine Juncker. E, sada u ime kluba NF e, gospodin De Graf. Predsjedniče, 23. lipnja 2016. bio jedan povisan datum, zapanjić datum u povijesti Europe. Oslobođenje Europe započelo, Velika Britanija slavi Europska unija, zla unija, gubi važnu državu članicu. I to je početak kraja za ovaj neuspjeli projekt. Ova unija igra se sa stanovništvom, sa ljudima i to na trošak njihovih života. Glas i mišljenje Britanaca jest da suverenitet pripada narodu. I to ne samo Velikoj Britaniji. I drugi glasači žele povratiti e, svoj suverenitet. Proces dezintegracije ove zle unije mora se nastaviti, moramo prekinuti sa financijskim i drugim aktivnostima i ponovno povratiti svoje nacionalne granice. Velika Britanija bit će šef svoje kese, svoje valute, svojih granica. Nizozemska, Francuska i druge zemlje svi oni koji su postali službenici, koji su postali vazali, moraju sada djelovati. Moramo izvući pouke iz primjera Velike Britanije i pogledati do kakvih obrata dolazi u europskom zakonodavstvu. Trebamo također privesti kraju rad ove komisije, inače će se samo dalje nastaviti rad ove zlajine unije. A sada u ime FDDA gospodin Faraž. Londonska burza ponovno se povratila, 12% je digla usporedbi sa veljačom, funta je slaba, ali uspredbi usporedbi sa prethodnim stanjem nije tako loša. Premijer je Australije i Novog Zelanda sada se bore tko će biti prva zemlja van Europske unije koja će sklopiti trgovinski sporazum sa Velikom Britanijom. Dakle, stvari idu na bolje. Jedini preokret je ovaj politički gdje je premijer podnio ostavku i britanski povrednik Lord Hill također oboje su to učinili, ja smatram, iz pravih razloga, tko zna, možda se riješimo i laborističkog vođe stranke. No, preokreti u politici zapravo mogu biti vrlo pozitivna, zdrava stvar. Kada sam ja počeo baviti se politikom, naša politička klasa u Velikoj Britaniji vodila nas je ka europskom političkom projektu, i ukoliko ovaj rezultat malo promijeni situaciju i ukloni neke ljude, tako neka bude na sljedeće godine, e, radujem se e, slavlju našeg dana neovisnosti 23. lipnja. U ime zelenih, gospodin Smith. Hvala vam, predsjedniče. Ja predstavljam Škotsku u ovom domu i iako sam ponosan što sam Škot, ponosan sam i što sam Europljanin. Želim da moja zemlja bude međunarodno orijentirana, spremna za suradnju, ekološke aktivnosti, poštena, europska zemlja. A narod Škotske, zajedno sa Sjevernom Irskom i sa stanovnicima Londona i mnogo ljudi iz Walesa i Engleske glasali su da ostanu u našoj obitelji nacija. Zahtijevam da se taj status i želja poštuje kolege, mnogo toga moramo ispregovarati, treba će nam smirene glave i toplo srca. No, molim vas, imajte na umu, Škotska vas nije iznevjerila. Preklenja vas, imajte to na umu. Nemojte niti vi izvjeriti, iznevjeriti Škotsku. U ime zelenih e, zastupnica Andersen. Hvala vam. Zastupnici poput Dajan Dodds i Marine Le Pen rekli bi da na nas u Sjevernoj Irskoj se primjenjuje glas Britanaca. Mi kažemo da to nije tako i poput prethodnog zastupnika gospodina Smita tražimo da poštujete i naš glas. Stojimo pri odluci stanovnika Sjeverne Irske kao i one Škota koji su glasali za ostanak. And Poštojemo i branit ćemo želje stanovnika Sjeverne Irske. Međutim, dok nas Englezi pokušavaju izvući iz Europske unije, moramo imati na umu da je došlo do demokratskog glasanja o kojem smo mi glasali za ostanak i posljednja stvar koja je potrebna stanovnicima Sjeverne Irske je europska granica sa 27 država članica, a da smo mi zaglavili usred svega toga. Vi ste podržali naš mirovni proces i sada tražim da sa time i nastavite. Sinn Féin je radio na tome da se ostane Europskoj uniji na temelju jedne nove Europe, socijalnije, demokratske Europe. I, kažem, komisiji i vijeću, ne slušate nas. Niste shvatili dubinu ove opozicije i suprotstavljanja običnih stanovnika antidemokratskim praksama i antisocijalnim politikama. Govornica je upozorena da je vrijeme isteklo. Hvala vam lijepa, gospođo Anderson. Hvala vam lijepa. E, čuli smo vašu poruku. U ime liberala, eh, zastupnik Verhofstadt. Evo samo kratko. Htio bih apelirati na uvažene zastupnike da pošaljemo snažnu poruku Europskom vijeću i europskim građanima na najbolji način zato je da u velikom broju masovno izglasujemo rezoluciju koju smo pripremili za ovo zasjedanje. A ne da kažem, a sad ovo, sad ono mi se ne sviđa. Ono što je sada politički važno jest velika potpora toj rezoluciji. I konačno, gospodine Faraž, ja sam šokiran, vi se ovdje predstavljate kao zaštitnik malog čovjeka, radnog čovjeka, a imate tvrtku registriranu u inozemstvu i ne mislim da svi imaju tako registrirane financijske aktivnosti u Velikoj Britaniji. Konačno ćemo se riješiti najvećeg, najveće štete u europskom proračunu unatrag 17 godina, a to je vaša plaća. E U ime kluba ECR, zastupnik Legutko, izvolite. Šanovni Państwo, Hvala lijepo, dame i gospodo, moram reći da sam razočaran ovom raspravom. Dogodilo se nešto jako loše, to je Brexit, to je nešto opasno, ali ne za Ujedinjenu kraljevinu, ona će se snaći. Europi bih poručio da će ne očajavaju, mislim njima će se dogoditi nešto loše, nešto najgore dosadu u povijesti europskih integracija. A što vi radite? Vi ponovno izvodite istu predstavu koju smo već više puta gledali, uvijek iste fraze, uvijek iste uvrede, možda sada nešto više nabijene osjećajima. Naši vođe su napravili nešto jako loše i sada želim pitati komisiju što, planira poduzeti. Planiram i postavljam vam svima i ovdje pitanje što ćete poduzeti? To samo ćete. to su nacionalisti, to su šovinisti, njih treba kriviti ali to znači da zapravo niste zapravo shvatili što je stvarnost, što je ono što se događa u Europi. Vi stalno ponavljate iste riječi, istu pjesmu. Ja bih, evo, doista želio znati, jer slika nije ružičasta. Ljudska bića su jedina bića koja mogu učiti iz vlastitih pogrešaka, ali to se ne bi moglo reći i za naše vođe ovdje u Europi. Hvala lijepo za klub SID-a, gospodin Pitela. Hvala lijepo, evo samo jedna poruka gospodinu Faražu. Ja ne znam žviždati, a kada bih i znao, nikada to ne bi učinio kolegama, niti bilo kome drugome, ali nešto vam želim poručiti. Niste učinili ništa dobro za svoju zemlju i to će povijest dokazati. Nažalost, povijest će to pokazati. Ovo sada nije vrijeme za polemike, za instrumentalizaciju. Ovo je važan povijesni korak. Tu stvari moraju biti jasne. Neki su htjeli Brexit i evo, Brexit se dogodio i sada nije jasno čemu ovo okljevanje demokracija želi da primimo na znanje ovaj rezultat, da se do, da službena obavijest, a evo još jednom smo taoci internih spletki u konzervativnoj stranci. Čemo li sada čekati njihov stranački kongres? Pa to je absurdno, zastrašujuće. Pa 51,2% građana koji su glasovali za Brexit bi se sami trebali pobuniti protiv toga. Jasno je da sada postoje neki koji žele iskoristiti ovo glasovanje kako bi uništavali, ali mi smo na drugoj strani i u dobrom društvu smo. U društvu smo liberala, pučana, zelenih, svih onih koji žele promijeniti i spasiti Europu. Mi smo odmah naveli što trebamo poduzeti i tražimo od Europskog vijeća da uzme naše zahtjeve u obzir međutim moramo također biti okrenuti prema budućnosti, prema stvarima koje će se dogoditi u kratkoročnom razdoblju, u dugoročnom razdoblju. Moramo razmisliti o komunikaciji sa građanima zato što ćemo sa, s njima moći izdefinirati smjernice jedne bolje političke integracije koja će predvidjeti ministra financija Europe, rizničara, odgovarajući proračun, zajedničke politike obrane, sigurnosti, borbe protiv terorizma, evropski FBI, zajedničke politike o migracijama. Naše ideje su jako jasne. Želimo to ostvariti brzo i srednjoročno. Želimo biti ujedinjeni da bismo u tome uspjeli. Tu moramo nadići vlastite različitosti koje će naravno biti očuvane, ali sada trebaju dati mjesta zajedničkom naporu kojim želimo spasiti Europu. To je naše stajalište, mi ćemo se za njega odlično zalagati. A sada u ime Pučana još jednom riječ ima gospodin Weber. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, mislim da smo imali vrlo dobru raspravu u Europskom parlamentu. Dvije su stvari došle do izražaja. S jedne strane, izazovi s kojima smo suočeni. Očito se uopće ne isplati i ne vrijedi komentirati ono što je rekao gospodin Ferež E, ono što je on tvrdio očito uopće ne stoji i zato to ne treba komentirati, a gospođa Le Pen je najbolji primjer. E, jasno je pokazala da nema odgovor na neizvjesnost koja postoji u Ujedinjenoj kraljevini. Mislim da i sama vidi da e, Francuzi vide da Velika Britanija ima veći problem nego što ga ima Europska unija i mislim da sama osjeća da njeni argumenti više ne stoje. Međutim, to je samo jedan aspekt ove rasprave. Ono što je najvažnije je da jasno pokazujemo da ostajemo pri ovoj ideji koju želimo dalje razvijati u budućnosti. Odani smo europskom projektu i molimo da Europsko vijeće danas popodne i sutra prije podne ne vodi interne rasprave kao što smo vidjeli u zadnjih nekoliko godina, treba odaslati jasnu poruku i reći da 27 država članica vjeruju u ovu Europu i dalje će raditi na njenom razvoju i izgradnji. Hvala. Ovime zaključujem